Samo trenutak. Hvala vam lijepa. Ja snažno podupirem e, ovaj prijedlog e, koji horizontalno e, predlažu sve stranke i ja se opredjeljujem da se borim, da ću se boriti za prava građana u Velsu Ujedinjenoj Kraljevini nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine. Neće se sve veze pokidati jer prava građana su ljudska prava, a ljudska prava su univerzalna i ne štite se samo na razini Europske unije nego na svim razinama. Vladavina prava je tu ključno pitanje i zato treba zaštititi ljudska prava. Ne smijemo se odmaknuti od toga. Trebamo Europsku uniju da zaštiti eh, prava građana Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Trebamo poslati jasnu, glasnu poruku u Europi da ovaj parlament vidi i čuje poteškoće e, s kojima se suočavaju građani Europske unije i Ujedinjene kraljevine bez automatskog sustava registracije. Molimo vas da zaštitite ta prava. Hvala lijepa. Anthony Hook iz Renew Europe. Hvala, gospođo predsjedate. Tri milijuna e, osoba iz, e, e, iz Evropske unije su dio naše zajednice Ujedinjene kraljevini. Uključuju učitelje, liječnike, građevinske radnike. Oni su prijatelji, oni su susjedi. Neki su oženjeni ili su roditelji od nekih naših građana. I zato se zaista bojim da, da vlada Ujedinjene kraljevine ne želi zaštititi te građane Kakva vlada e, može e, tako tretirati ljude koji su doprinosili e, društvu tako dugo i tražiti od njih da zatraže dozvolu za boravak. Nekoliko žalbi je uspjelo, ali onda im odbijaju dati dokumente koji prihvaća njihov status. To je u stvari politika Borisa Johnsona koji nas vodi u katastrofu. Hvala lijepa. Judith Bantin izrinju e, eh, minuta. Hvala. It's sad. Zaista me rastužuje danas u parlamentu da smo morali donijeti rezoluciju kako bi osigurali prava mnogih građana Europske unije u Ujedinjenoj Kraljevini i britanskih građana koji žive u drugim zemljama. Kada smo donijeli tu rezoluciju, a međutim ova prava nikada ne, nisu trebala biti ugrožena od strane britanske vlade zbog Brexita. Prva stvar koju je Theresa May trebala učiniti je zajamčiti prava europskih građana koji žive u Britaniji. To to bi bilo snažno e, stajalište za pregovore i e, trajalo bi godina, godine e, nesigurnosti. Sada imamo loš dogovor koji ovisi o PDF-u kada se radi o statusu bez jednog fizičkog dokumenta. Svi znamo da se lako može mijenjati PDF dokument i zato se zaista opravdano bojimo krivotvorenja koji će dovesti do nepravedne diskriminacije. Nadam se da će britanska vlada poslušati ljude koji su zabrinuti u vezi s time. Međutim, britanski građani su također zabrinuti vezi sa njihovim pravima da ostanu u zemljama gdje su e, stvorili dom. Želim zahvaliti onim državama članicama koje nude e, vrlo velikodušne uvjete za boravak onim građanima e, Ujedinjene kraljevine koji borave u njihovim zemljama. I molim one zemlje koje još uvijek nisu izrazile tu namjeru da to učine i da pravovremeno o tome obavijeste. Sljedeći je Jean Brophy iz, za jednu minutu. E, ne, e, najavili ste krivu osobu. Ja sam John Howard. Rezolucija se poziva na e, e, sporazum o povlačenju kao uravnoteženom dokumentu. To nije uravnotežen dokument jer inače ne bismo trebali donijeti amandmane koji su danas doneseni. Stvarnost je u tome da građani Europske unije imaju pravo što se boje, zato što sustav e, u Ujedinjenoj kraljevini i u e, Ministarstvu unutarnjih poslova je ksenofobičan i rasističan. Svi koji su ikad imali posla e, sa predmetima na ovu temu će to znati. Također je pod pogreška e, zaustaviti slobodu kretanja. Mislim da e, to da je to nešto što je korak nazad od 1688. Da ljudi koji su migrirali kako bi svoj život gradili u Ujedinjenoj Kraljevini E, vide da se sada mijenja taj režim zbog odluke manjine britanskog stanovništva i to je teška promjena. Ova rezolucija govori da se e, treba e, to promijeniti prije nego što se glasa o sporazumu o povlačenju. Zato ja vjerojatno neću podržati taj sporazum. Sada je gospođa Jean Brophy. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Ja sam glasala za ovu rezoluciju vezano za 3,2 milijuna eh, građana koji, Evropske unije koji stanuju u Europskoj uniji i 1,2 milijuna koji eh, borave u Europskoj uniji iz Ujedinjene kraljevine. Prošle godine je Ujedinjena kraljevina molila ljude koji nisu formalizirali svoj status do 30. lipnja 2021. Eh, da teoretski mogu biti deportirani. To je generirano veliku tjeskobu i strah. Rezolucija naglašava da evropljani koji žive u Ujedinjenoj kraljevini moraju imati fizički dokument koji pokazuje njihovo pravo da, budu, e, da imaju boravak. A to inače e, postavlja ih u položaj da se suoče sa budućom diskriminacijom. Dakle, e, odluka Europskog parlamenta hoće li prihvatiti sporazum o povlačenju ovisi je o tim pravima građana. Ja sam glasala za ovu rezoluciju zato što ona potiče 27 nacija Europske unije da donesu mjere koje će jednaku sigurnost dati građanima Ujedinjene kraljevine u koji borave u Europskoj uniji. Hvala. Sljedeći govornik je Barbara N. Gibson, isto iz eh, Renew kluba. Hvala. Ja sam apsolutno sigurna da odluka Ujedinjene kraljevine da napusti Europsku uniju je ogromna pogreška. Ali ako već odlazimo, onda je apsolutno ključno da prava građana Europske unije budu zaštićena. I onih koji žive u Ujedinjenoj kraljevini i građana Ujedinjene kraljevine koji žive u drugim zemljama. Današnja rezolucija o pravima građana i e, svekolika podrška Europskog parlamenta je bila jasna poruka vladi Ujedinjene kraljevine da trenutni pristup nije dovoljno dobar. Ništa ne možemo dobiti ako postupamo prema ljudima e, tako da ih ucijenjujemo. Zaista me boli srce, boli me srce za moju zemlju što napuštamo Europsku uniju, ali drago mi je bilo glasati za rezoluciju koja čuva prava građana u ovom procesu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada Stanislav Polčak iz EPP-a. Ne, ne, Fox Kler, ispričavam se. Gospođa kleri ima riječ, izvolite. Ja sam glasala protiv ove rezolucije zato što smo konstantno govorili od referenduma 2016. da oni građani Europske unije koji žele živjeti u Ujedinjenoj Kraljevini imaju zajamčena prava i kritiziraju konzervativnu vladu što to ne rade i da im treba dati boravak. Ovaj prijedlog iz krivih razloga kritizira vladu i započinje jedan proces kojeg treba zaustaviti, koji je deklarativan i koji stavlja e, teret dokazivanja na vladu. Dakle, to to e, to e, otkazuje kontrolu jednoj suverenoj vladi. Također mislim da je ovaj e, prijedlog politiziran jer uključuje ideju da je sloboda kretanja tragični gubitak za Ujedinjenu kraljevinu jer to pljuje u lice onih koji su izuzetno glasali da, da napuste Europsku uniju jer ne žele slobodu kretanja. To nije ksenofobična ideja. Ne radi se da se neprijateljski odnosimo prema ljudima iz Europske unije koji dolaze u Europsku uniju. E, to je zastrašivanje. Nego radi se samo o kontroli granica, a to je dio suverenosti i odluke koji građani imaju puna prava i pune obveze. A mnogi ljudi postaju britanski građani iz europskih zemalja zato što žele uživati u tim pravima, zato što su naši prijatelji i saveznici. Isto s naše strane. Hvala lijepa. Sada Stanislav Polček. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali riječ. Meni je zaista žao što vidim da Britanci odlaze iz naše zajednice mogli smo biti jači. Možda se neke zemlje e, vesele kao što je Rusija i ostale zemlje. Međutim, ja pozdravljam činjenicu da postoji e, sporazum o povlačenju sa Ujedinjenom kraljevinom. Sporazum je pravedan i uravnotežen i mislim da u ovom tranzicijskom periodu da će e, prava građana biti poštivana. Što se tiče budućeg e, razdoblja, sporazum e, naglašava obvezu da se pruži e, pravedno i, i uravnoteženo rješenje. Međutim, radi se samo o deklaraciji. Moramo biti svjesni prava građana Europske unije koji žive u Britaniji i koje ne obuhvaća još taj sporazum. Moramo se sjetiti i škotskih građana u Sjevernoj Irskoj i tako dalje. Međutim, dobro je da postoji sporazum i zato sam ga podržao. Hvala. Hvala, gospođa Anderson. Prije 31. siječnja kada ću ja biti izbačena iz Europske unije e, protiv e, demokratske odluke ljudi na sjeveru da ostanu, želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim e, zastupnicima koji su danas glasali za ovu rezoluciju i na njihovoj potpori. Ova rezolucija se bavi e, važnim pravima irskih građana na sjeveru Irske da uživaju pristup i da uživaju u pravima Europske unije. Kao dio e, sporazuma prošlog tjedna da britanska vlada promijeni svoje imigracijska pravila, e, mi na sjeveru nećemo moći e, e, uživati u našim pravima za ponovno ujedinjene. Međutim, Britanija nije dobila e, ovo loše ime iz nikakvog razloga. Irsko Irsko, e, irsko građanstvo i moja poruka e, zastupnicima je slijeda. E, ne, ne možete vjerovati Britancima. Britanija će uvijek, uvijek iskriviti pravila. Gospodin Bruđinski nije u vijećnici, pa prelazimo na sljedećeg govornika, gospodina Volesa. Niti on nije u dvorani, odnosno u vijećnici. E, pravila, prava velikog e, broja europskih državljana u Ujedinjenom kraljevstvu i e, britanskih državljana u Europskoj uniji moraju zaštititi. Očito je da ta pravila koja proizlaze iz sporazuma na uskrsni petak moraju se poštovati. Europska unija e, dovela je do e, do mjera štednje koji su e, osporila pravo na obrazovanje, hranu i stanovanje, kao i pravo na poštene plaće i socijalnu sigurnost. U Irskoj, čak i kada bismo imali vladu koja želi riješiti užasnu krizu, stambenu krizu, imali bi problema sa poreznim pravilima. Naša infrastruktura nije rezultat e, naše vlade, već na drugi način i zbog toga je trošak dvostruko veći. No, nažalost, nažalost e, Europska unija favorizira e, u svojim politikama privatni sektor. Hvala. Sljedeći je, sljedeća je gospođa Dali iz Moram reći da će mi nedostojati e, kolege iz Sinn e, ali isto tako i iz stranke koja je zagovarala e, Brexit. Ja sam podržala ovaj zahtjev, ovaj prijedlog, zato što mislim da treba zaštititi prava građana koja proizlaze iz ugovora potpisanog na uskršnji petak. Boris Johnson, Johnson slavi i kaže da taj sporazum ponovno je na snazi. Ono što želim reći je da taj sporazum je funkcionalan. To znači da svi ljudi iz Sjeverne Irske moraju nastaviti dakle, znači moraju se identificirati kako bi e, se identificirali kao irski ili britanski građevini, kako odaberu. Irci koji žive u sjevernoj Irskoj, e, neki od njih nisu tražili britansko državljanstvo, E, mislim da im se ta, to britansko državljanstvo ne smije nametati. E, gospodin e, Kjučuk iz Rinjua je sljedeći. Hvala. Prije dva i po tjedna prije Brexitra moramo preispitati prava građana u Ujedinjenom kraljevstvu. Radi se o nesigurnosti za milijune europskih građana, pogotovo za one koji traže azil E, postavlja se pitanje e, građana, prava građana koji ostaju u Europskoj uniji, odnosno oni koji ostaju u Ujedinjenom kraljevstvu nakon povlačenja. Građani Europske unije moraju hitno dobiti dokaz prava da ostanu e, živjeti u Ujedinjenoj kraljevini nakon tranzitskog razdoblja. Treba tretirati europske građane tako da ih se štiti ovo je kontraproduktivno i stvara probleme. E, Boris Johnson želi da se do kraja ove godine definira e, sporazum koji je ambiciozan, no treba reći da će prava europskih građana nakon Brexita biti e, ključna za definiranje budućeg odnosa. Hvala. Sljedeća gospođa Lopez Aguilar. Hvala nakon godina užasnih pregovora Europski parlament glasuje o zaštiti eh, prava građana nakon povlačenja Ujedinjenog kraljevstva. Nedostajat će nam naši britanski prijatelji, ali neće nam nedostajati eh, populisti koji žele primat i koji su reakcionarni. Oni su uzrokovali eh, Brexit. Eh, bitna je poruka reciprociteta. Britanci u Europi će dobiti tretman ovisno o tome kako će se tretirati europski građani u Britaniji. Britanci koji žive na Kanarskom otočju trebaju dobiti isti tretman kao oni koji žive u Londonu. Ali ono što bih htio naglasiti je da je i dalje puno posla kako bismo se pobrinuli da sve što je trenutno nejasno se pojasni. U, znači, sudjelovanje Britanije u slobodnom kretanju, zatim policija i suradnju u području sigurnosti, što je nešto što je važno i za Britance i za europske građane. Gospodin Hanan. Hvala. Čini se da se ova rasprava događa u velikoj mjeri u paralelnom e, svemiru. Ne dotiče se gotovo uopće stvarnosti. Ja sam stalno kritizirao e, stav uh, e, Tereze May. Ona je sporo E, prihvaćala važnost e, prava građana. Sada stvari funkcioniraju puno bolje nego recipročni sustavi država članica Europske unije. Ne postoji mehanizam da se ljudima uskrati status, samo se mogu tražiti e, dodatni dokazi. Ima tu puno mitova. Ja sam se susrao sa njima u svojoj izbornoj e, jedinici. Imaju za cilj e, uzbunjivanje prijatelja i susjeda iz država članica. Pogotovo kad kolege liberalni demokrati kažu da e, traže fizičke dokaze, a istovremeno ne žele uvođene osobnih iskaznica. Pitam se e, koji su stvarni motivi kad govorimo o pitanju reciprociteta. Hvala, Martin Horwood. Ja sam glasovao za e, ovu rezoluciju, uključujući i e, kritiku načina na koji je postupala Velika Britanija i kako je tretirala sve kolege, prijatelje i susjede u u Europskoj uniji. E, Gifer Hofstadt je tu pokazao veliku sklon zaštiti prava građana. U stavku 20 kaže se u rezoluciji da e, brojni britanski građani ne žele izgubiti svoja građanska prava kao europski građani. E, to se može ublažiti. Mislim da se može uvesti status pridruženog člana. Ako se to čini čudno, postoji uspješan pris, e, e, čudnim primjerom, e, zapravo Britanija je dobar primjer, to je primjer Sjeverne Irske. Dajemo recimo građanima Malte i nekih i drugih država Commonwealtha pravo glasa. I mislim da je to važno za rješavanje pitanja prava građana. Hvala. Sljedeći je gospodin Irži Pospišil. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Podržao sam ovu rezoluciju i mislim da je ovo mm, izglasavanje jako važan znak koji pokazuje da u razdoblju nakon Brexita prava građana koji žive u Britaniji su nam i nadalje jako važna. To je jako političko pitanje i kada se budemo bavili E, detaljima treba reći da za da, da zaštita slobode kretanja je za nas prioritet. Ja sam iz Češke. 35.000 tisuća Čeha danas se trajno nastanilo u e, Ujedinjenom kraljevstvu. Stoga je politički nam jako važno da se potpiše sporazum, odnosno da se dogovori način na koji naši građani mogu dostojanstveno živjeti u Ujedinjenoj kraljevini. Gospodin Petan, imate jednu minutu. Ja sam glasovao protiv ove rezolucije iz dva osnovna razloga. Prvi je da je on licemjeran s obzirom na procese koji se odvijaju u ujedinjenom kralje, e, kraljevstvu Eh, procese koji se odnose na one koji se žele naseliti u Britaniji. Mislim da je Britanija puno ispred eh, Europske unije. Mislim da eh, britanski državljani moraju imati ista prava. To je pitanje reciprociteta, to se u rezoluciji vidi. A drugo, ova rezolucija tijekom rasprave se to vidjelo i kad je riječ o prijedlogu koji se odnosi na slobodu kretanja je potpuno ignorirao referendum u Britaniji. Um, mislim da je sposob, odnosno mogućnost kontroliranja e, nacionalnih granica ključna u Brexitu. Mislim da se u rezoluciji to uopće ne prepoznaje. Mislim da je rezolucija samo način da se sabotira glasovanje o Brexitu koje će se u Britaniji e, glasovati u parlamentu krajem ovog mjeseca. A e, vi zapravo mislite da želite, da molite, da, da možete odlučivati o našoj sudbini. I zato sam glasovao protiv rezolucije. Hvala. Sljedeća je Nina Đil. Hvala. Ja sam glasovala za ovu rezoluciju vezanu uz prava građana u e, sporazumu o povlačenju. Mislim da se time e, pojašnjava što će se dogoditi tijekom e, tranzicije i poslije 3,5 e, milijuna e, europskih građana žive u Britaniji. Svi oni imaju svoje osobne priče i situacije, ali nešto im je zajedničko. Žele se, žele se osigurati e, sigurnu budućnost sebi i svojim obiteljima. Britanska vlada je učinila sve što se može napraviti da im oteža. Nije osigurala sustav kojim omogućuje sva jamstva, sva E, sve fizičke dokaze koji su im potrebni da dokazu svo, dokažu svoj status i nađu zaposlenje. Tako je barem slučaj u mojoj izbornoj jedinici u West Midlandsu. E, imam određene dokaze koje pokazuju iskustva s kojima se su, suočili europski e, državljani. Zaboravljamo i da da migranti e, daju veći doprinos e, u smislu poreza e, od britanskih građana. A zatim je tu i sudbina 2,2 milijuna Britanaca koji žive u Europskoj uniji. Čini se da britanska vlada uopće ne brine za njih. Nadam se da oni koji su u ovom poziciji znaju da će laboristi biti cijelo vrijeme uz njih. Hvala, dragi kolege. I dalje imamo vremena za još e, jedno obrazloženje glasovanja. Međutim, kad je riječ o e, budućnosti Europe, o tome će se moći e, govoriti tek sutra nakon glasovanja. Dakle, ako će biti bilo kakvih obrazloženja, možete ih poslati napismeno. Dakle, ponavljam, danas popodne nećemo moći obrazlagati glasovanje, uz, glasovanje vezano uz budućnost Europe. Sada ćemo govoriti o godišnjem izvješću o ljudskim pravima demokraciji za 2018. godinu. Sljedeći govornik je Yunus Omarže. Gospođo predsjednice, e, hvala. E, moramo dekonstruirati e, metodologiju koja u svijetu dovodi do kršenja ljudskih prava te primijetiti da neoliberalna politika ne može E, ništa drugo već podržati autoritativne, autoritarne režime. Neoliberalizam i autoritarnost idu e, ruku pod ruku. Tako je u svijetu, ali i u Francuskoj gdje vidimo kako sadašnja vlast brutalno se brutalno napada e, društvene pokrete i gledamo E, šokirani kako e, vlast guši sve one koji se protive neoliberalnim projektima. Danas u Francuskoj vidimo što se događa sa mirnim prosvjednicima. Sve više negativnih izvješća i e, koristi se ratno oružje u ovakvim situacijama, a mnoga takva oružja su zabranjena u Europi. E, sindikalisti, novinari e, u Europi se povlače. E, sloboda pojedinaca, a to je nešto što je dio našeg ustava, ujedno je i dio povelje ljudskim pravima. E, načelo po načelo se na, napada kao i vrijednosti. Previše vlasti se dopušta i to je očito ono što se događa u Francuskoj. Hvala. Molim vas držite se zadanog vremena kako bismo završili do e, zadanog vremena. Gospođa Šojdrova, izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Europska unija jest i mora ostati zagovaratelj ljudskih prava širom svijeta. Poslovni interesi trebaju biti povezani s ljudskim pravima. Ljudska prava ne smiju biti žrtvovana zbog e, biznisa. Zato Europska unija treba koristiti i sankcije i pozitivne poticaje prilikom davanja razvojne pomoći te pomagati onim vladama koje promiču ljudska prava u svojim zemljama. Razočarana sam što amandmani koji se odnose na stanje kršćana nisu uvršteni, odnosno usvojeni. Kršćani koji su često predmet diskriminacije i nasilja. E, ne apelira se na zaštitu njihovih prava. Pitam se koliko je Europski parlament ozbiljan kad je riječ o ovoj temi. I zato sam na kraju glasovala protiv ove rezolucije. Hvala. Gospodin Kaha nije e, u vječnici, pa možemo prijeći na gospođu Deli, na sljedećeg govornika, gospođa Deli. Hvala. Ljudska prava bi trebala biti univerzalna te nedjeljiva, a ne smiju se instrumentalizirati, a upravo se to događa u Europskoj uniji. Instrumentalizacija ljudskih prava kako bi se stavila u prvi plan vanjska politika i e, pogotovo e, e, se to vidi u politici prema zemljama koje voli SAD. To se vidi u ubojstvu generala al suleimanija E, i e, potpuna šutnja Europske unije e, u vezi s time je nešto zbog čega me sram, a mi nemamo hrabri, nemamo hrabrosti govoriti o tome drugdje. Dakle, radi se zapravo o vojnicima jedan od njih je bio u Iraku. Dakle, šta bi se dogodilo E, da se to dogodi na Heathrowu i da recimo ga ubiju Rusi. Mislim da je to problem. Mo govorimo, osuđujemo one koje ne volimo, a ništa ne kažemo o e, kršenju ljudskih prava koje se događaju kod kuće. Užasna brutalnost Francuske protiv e, mirnih prosvjednika, a ovdje govorimo o demokraciji, a imamo kolege katalonce koji su u zatvoru, pa to je sramota i zato sam glasovala protiv. Hvala na mišljenju. Gospođa Tatjana Zdanoka će nam se sada obratiti. Hvala. I ja, niti ja ne podupirem e, želju Europske unije da stalno uče kako se ponašati u području ljudskih prava. Imamo pravo biti učitelji samo kada smo predvodnici e, u ljudskim pravima. Ali unatoč tome ja sam glasovala za ovu rezoluciju zbog jednog stavka koji je jako važan, koji kaže da problem e, nedostatka državljanstva mora se riješiti do 2024. godine, ne samo izvan Europske unije e, i, i u Europskoj uniji i izvan Europske unije. E, problem eh, ljudi bez državljanstva je ogromni problem u mojoj zemlji eh, Latviji. To je povezano i s pravom eh, na glasanje, primjerice o lokalnim izborima. Ti ljudi će biti bez državljanstva, znači nakon Brexita, zbog svog porijekla, iako su izvorni govornici jezika. Diskriminacija e, na temelju e, porijekla se ne spominje, a to je sramota. Sljedeći je gospodin Pospišil, on je zadnji govornik u ovoj raspravi, a nakon toga ćemo e, imati još vremena za jedno kratko izvješće, a nakon toga ćemo, ćemo a znači o budućnosti Europe će se govoriti sutra. Hvala lijepo. Ja sam podržao E, ovo izvješće jer mislim da su ljudska prava vrlo, vrlo važna za Evropsku uniju. A mislim da ne trebamo na ljudska prava gledati samo na području Velike Britanije, nego i puno šire. Ja sam podržao izvješće, ali imam jedan komentar. I mislim da ovo sve što ovdje stoji ne trebaju samo ostati dobre ideje na papiru, nego bi bilo doista dobro kad bi Europska komisija te ideje i te riječi pretvorila u djela. Pogotovo u državama u kojima mi pružamo različitu pomoć, gospodarsku i svekoliko. Tim državama moramo zaista biti svjesni i nadzirati kako koliko poštuju ljudska prava jer ako mi podržavamo i pomažemo ženama, državama u kojima se e, krše ljudska prava, to sasvim sigurno nije prihvatljivo. Sljedeće izvješće je godišnje izvješće Davida McAllistera o provedbi zajedničke vanjske sigurnosne politike. Imamo tri govornika. Ja, prva je gospođa Mihajla Šojdrova u ime Pučana. Gospođa Šojdrova. Hvala. Ja sam podržala ovo izvješće. Mislim da je potpuno u redu da Evropska unija e, oblikuje e, svoju vanjsku i sigurnosnu politiku na, e, ako hoćete, višemjesečnoj osnovi u odnosu na NATO jer napokon NATO je glavni jamac naše sigurnosti i to će tako i ostati. Imala sam stanovite rezerve glede onog dijela koji se odnosi na Europski parlament koji bi trebao biti treći stup e, unutar Evropske unije i ovog svega. Ali mislim da bi tu trebali Sasvim sigurno mi kao Europski parlament slijediti vodeću ulogu vijeća i zemalja članica. No bilo kako bilo, parlament je osvojio to stajalište o obrani. Hvala lijepo, gospođa Vrečonova. Hvala lijepo. Što ste mi dali priliku da objasnim svoje stajalište i glasanje o ovom izvješću koje nisam mogla podržati. S jedne strane se ovdje vrlo elokventno opisuju izazovi i prijetnje s kojima se Evropska unija nosi. Bez obzira da li je to da li je tu u pitanju ponašanje Rusije, e, hibridni ili kibernetički napad i tako dalje. Ja bih u svakom slučaju željela upozoriti na to kako su fluidne granice između dobrog i zla i kako recimo mnogi vrlo je teško ocijeniti što je stvarno loše, pogotovo kod nekog ko želi samo preživjeti. I mislim, tu bi trebala recimo Europa jako fino diferencirati i trebala bi pogledati kako koje mjeri je Iran skroz negativan, jer gdje su iranski građani kojima treba pomoći. S druge strane, naravno, Izrael je ugrožen, ali tu treba diferencirati. Hvala lijepo, a sada je zadnji govornik Gido Rajl. Imate jednu minutu. Hvala. Ja sam glasao protiv ovog izvješća, zato što sam sasvim načelno protiv e, ulaska u Europsku uniju zapadno-balkanskih država. Već ulaz Rumunjske i Bugarske u EU kao i sloboda kretanja koja je iz toga proizišla, je imala katastrofalne posljedice po moju domovinu u Rurskoj oblasti unutar Njemačke. To nam je donijelo socijalne prevare, e, crne radnike, kriminal, prostituciju i sve ostalo tako. Upravo je to bilo užasan udarac za gradove u Ruskoj pokrajini koji su sad gotovo bankrotirali. I to ne kažem samo ja, nego to kažu gradonačelnici Gelsenkirchena, Duisburga i Dortmunda. Ono što nama treba je manje slobode kretanja, a ne više. Hvala. Hvala lijepo. A ovim smo završili sa obrazloženjem glasova imamo pauzu do 3 sata, dakle prekida se sjednica do 3 sata kada nastavljamo.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 sa popodnevnim radom. Dakle, odobreni tekst e, e, protokola je usvojen i ako niko nema nikakvih komentara smatramo da je ovdje potvrđen. Na dnevnom redu je prva sljedeća točka tematska rasprava o narušavanju europske povijesti izobličavanju i evropske povijesti i sjećanja na drugi svjetski rat. Ehm, samo da vam kažem da nećemo davati plave kartice i nećemo i nećemo prihvaćati pitanja, kasnije nemamo vremena. Sada prvo riječ ima gospodin Weber koji je na čiju inicijativu je ova rasprava i zakazana. Ova rasprava, dame i gospodo, nije o povijesti, nego o budućnosti. Jer e, zanemarivanje povijesnih činjenica znači ignoriranje budućnosti. Više od 40 milijuna e, mrtvih u drugom svjetskom ratu nas podsjećaju da kažemo nikad više. U drugom svjetskom ratu se događaju najgori zločini, najgori zločini čovječanstva. Nacistička Njemačka je počela rat i počinila najgore zločine protiv čovječanstva ikad. Svaki njemački političar mora preuzeti odgovornost u ime naše zemlje. Ali i svaki političar unutar Europske unije. U Europi isto ima tu obavezu da se ne igra sa povješću. Ne može se, mi kao pučani ne možemo prihvatiti pokušaj da se ponovno ispiše povijest. Da budemo na čisto, Sovjetsku savez je nacistička Njemačka napala. Rusija je pretrpila neizmjerno puno za vrijeme drugog svjetskog rata. Ali da budemo isto tako na čisto, Hitler, Stalinov pakt je bio pakt između dva vraga, između dva teška diktatora to je ujedno Hitlerov rat, a i taj pakt je bio rat koji je počeo osvajački na Poljsku, Skandinavsku, Finsku, Baltičke republike i druge države u Europi u toj regiji. Za Staljanov dio na potpisu je značio za jedan veliki dio Europe kasnije desetljeća propasti i uništenja. I to je bio jedan zločin protiv mira, demokracije i čovječanstva. Više od 60 godina nakon tog sporazuma mi u Europskom parlamentu možemo samo reći nikad više. Današnja Evropska unija zajedno s našim NATO-om je donijela demokraciju i slobodu i mir i za ne samo Europsku uniju, nego već kompletno, recimo, veći dio Istočne Europe. I mi stojimo iza toga da očuvamo te vrijednosti i našu slobodu i za budućnost. Hvala lijepo gospodine Weber. A sada će u ime vijeća Nikolina Brnjac govoriti. Hvala lijepo, predsjedajuća, časni zastupnici. Hvala vam na ovoj prilici da raspravljamo o jednoj važnoj temi. Čula sam sve brige i dvojbe koje je iznio gospodin Weber, a i svjesna sam e, svih reakcija poljskih vlasti. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da izrazim svoju duboko sučut svim žrtvama drugog svjetskog rata. Važno je sjećati se naše povijesti ako želimo graditi budućnost. Tema današnje rasprave je upravo kako može Europa naučiti